Good afternoon, dear colleagues. Uh, <clears throat> welcome, I apologize for a small delay. Dobar dan, dragi kolege. Dobrodošli, oprostite zbog ovog malo kašnjenja. Kao što znate, mi smo već duže vremena se bavili nadzorom situacije u i sada bi ukrajinski mediji isto tako voljeli znati kada ćemo mi završiti naš monitoring situacije pred dolazeće izbore. Kao što ste vidjeli, današnji program se koncentrira na dvije stvari. Jedna je uloga Europske unije u Ujedinjenim narodima, i to su kako bolje postići i ostvariti naše vanjsko-političke ciljeve kao još na jednu točku dnevnog reda koja je malo izmijenjena, to je razmjena mišljenja sa Kristijanom Leflerom, pardon, da, ko je odgovoran za odnose Evropske unije s Kubom, kao i o, dok je recimo točka dnevnog reda, a koja se zvala znanstvena diplomacija odgođena za jedno drugi sastanak. Mislim da je usvojen dnevni red kako je i predložen, pa prema tome možemo odmah preći na treću točku dnevnog reda, a to je razmatranje nacrta izvješće koje je naš kolega Pavao Verajnen pripremio, a to je inače izvješće na kom je čitav niz kolega zadnjih mjeseci teško je naporno radilo. To je jedan vrlo važno izvješće koje se bavi razmatranjem kako bi Evropska unija mogla sebe bolje pozicionirati u odnosu na Ujedinjene narode i ostvarenje naših glavnih vanjskopolitičkih ciljeva. Kao što ste vidjeli imali smo 320 amandmana koji su podneseni i bilo još pet odbora koji su dali svoje mišljenje o tom izvješću i mi znamo da su izvjestitelji kao i izvjestitelji u sjeni radili na 24 kompromisna amandmana podnesena uz to izvješće. Osim toga je važno primijetiti i napomenuti kako smo tijekom našeg prvog razmjene mišljenja zaključili da to izvješće nije zapravo naše prvenstvena preporuka vijeću glede prioriteta, nego je to prvenstveno naša pažnja, mi smo se skoncentrirali na to što možemo koristiti kao katalizatori u odnosima EU-a i UN-a e, u odnosu na ostvarenje naših glavnih vanjskopolitičkih ciljeva i kako možemo zapravo i mi pridonijeti boljem funkcioniranju UN-u kao najvećoj globalnoj organizaciji. A sada bih e, lijepo zamolio kolegu Vajranena da nam da kratki izvještaj o tome što se sve dogodilo u proteklom razdoblju sa tim izvješćem. Izvolite, vi imate riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Hvala vam puno gospodine predsjedavajući na tome što ste predstavili ovu ideju ovog izvješća, jer to nije godišnje izvješće, kao što znamo, o vezama EU i UN-a, kao što ste vi lijepo istaknuli. To je izvješće koje treba zapravo ojačati Evropsku uniju i mogućnosti e, Evropske unije da utječe na globalne tokove unutar sustava UN-a. Ja naravno se slažem s time da smo ishodišno mogli zapravo sve skupa šire postaviti i baviti se ukupnom globalnom ulogom u EU-a, ali mi smo se ograničili zapravo na naš odnos i međuodnos sa Ujedinjenim narodima. I mislim da time to nismo ni previše ograničili, zato što sustav un zapravo pokriva sve multilateralne suradnje na svijetu. Ono što nedostaje u tom izvješću je, su jasno naše bilateralne relacije, naše bilateralni odnosi sa zemljama izvan Europske unije ili skupinama zemalja izvan Europske unije. Dakle, to globalne multilateralne, dok su recimo globalne multilateralne priče kompletno pokrivene ovim našim izvješćem kako bismo ojačali naše mogućnosti da realiziramo vanjsko-političke ciljeve na globalnoj razini, moramo prvo ojačati mogućnosti samog sustava Ujedinjenih naroda da provodi globalno upravljanje. Dakle, taj sustav UN-a u čitavom globalnom kontekstu današnjice a zatim bi trebali povećati naš utjecaj unutar sustava Ujedinjenih naroda. To je ono što zapravo naše izvješće pokušava razraditi i na to odgovoriti kako to učiniti i postići. Sama struktura izvješća vrlo jednostavna. Prvo sam citirao vanjsko-političke ciljeve Europske unije, kako su oni zacrtani u europskim ugovorima. Zatim imamo opis sustava Ujedinjenih naroda, kako ta cijela struktura radi, a nakon toga prelazimo na ciljeve samog izvješća i kako ih ostvariti. Sustav Ujedinjenih naroda se temelji na dva stupa. Otkako je povelja napisana prije 70 godina, to je uvijek isto. Imamo dakle s jedne strane vijeće sigurnosti, a s druge strane imamo gospodarsko-socijalno vijeće Ujedinjenih naroda. U ovom našem prijedlogu rezolucije dao sam različite prijedloge kako bismo reformirali, ojačali vijeće sigurnosti i poboljšali njegovo funkcioniranje. Naravno da mi svi dobro razumijemo i znamo da je jedna radikalna izmjena, duboko radikalna izmjena vijeća sigurnosti u praksi, da je to nešto što je nemoguće. Međutim, što se može u trenutnom kontekstu učiniti što je moguće, to smo i predložili u izvješću. Na drugom, zatim, sam dao različite prijedloge kako ojačati gospodarsku i socijalnu komponentu sustava Ujedinjenih naroda. U tom izvješću Moram isto tako kazati da sam iznio i vrlo ambiciozne ideje, pa bih tu tri izdvojio i ovdje naveo. Prvo, sam predložio da bi trebala postojati jedna parlamentarna skupština unutar Ujedinjenih naroda i to koja bi se dugoročno mogla razviti u jedan svjetski parlament. To naravno nije naišlo na jedno odobravanje, odnosno nije nije većina ljudi to tijekom pregovora, većina stranaka tijekom pregovora ovdje poduprla. Gospodin kolega Joe Linen je na tome surađivao i rekao je da je zapravo Evropski parlament već dva puta prihvatio ideju koju ovdje mi predlažemo, a to je da se uvede jedna parlamentarna skupština UN-a, međutim kasnije razgovorima i pregovorima i čak i razgovor s radom s našim izvjestiteljima u smjeni, mi nismo naišli na čitav, dakle na potpunu potporu. Pa je to onda i uključeno ono kompromisna rješenja. Druga moja ideja je bila da trebamo razviti ekosok, dakle gospodarsko-socijalno vijeće, u, da ga trebamo od njega zapravo stvoriti jedno vijeće za održivi razvoj koje bi pokrivalo sve, sva područja našeg djelovanja i suradnje. Međutim, isto tako predlažem da Vijeće za održivi razvoj ima isti status i istu strukturu kao što to ima Vijeće sigurnosti, to jest da ima stalne članice, a to bi bile vodeće gospodarske sile u svijetu, uključujući i Europsku uniju, i zatim ove rotirajuće privremene članove, dakle kojima se rotira to članstvo. I mislimo da bi jedno takvo ekosok vijeće zapravo imalo ogroman utjecaj na gospodarske aktivnosti globalno gledano. To nije kao takvo prihvaćeno, ali vidite u ovoj formulaciji koja je navedena u kompromisnom um, amandmanu A u stavku 5 imamo jednu relativno zadovoljavajuću formulaciju do koje smo se uspjeli doći, usuglasili se oko nje. Dakle, prvo ovdje utvrđujemo i konstatiramo dakle, da se ekosok treba ojačati, i da se to moramo postići prvenstveno strukturnom i funkcijskom reformom matičnog organa koji je za to odgovoran, a to je naš ekonomsko-socijalno, naše ekonomsko-socijalno vijeće. I da dakle to trebamo strukturno reformirati, a da pritom ne govorimo točno, precizno kakva je reforma u pitanju. Sljedećoj rečun, u sljedećoj rečenici pozivamo institucije Europske unije i zemlje članice da razmotre mogućnost jačanja njihove uloge u ekonomskom i gospodarskom vijeću, ekonomskom i socijalnom vijeću. Dakle, vidite, glavna ideja je bila zapravo da, zapravo da tu e, kontinuirano navodimo to ime ekosoka, dakle gospodarsko-socijalnog vijeća, koje bi se onda diglo na višu globalnu razinu, indirektno. Zatim, Treća naša ambicija koju smo mm, koja nas je rukovodila dok smo pisali ovaj tekst bila je kako organizirati bolje ulogu i djelovanje Europskog parlamenta kad su globalne teme u pitanju. U ovom nacrtu mi smo kao i kompromisnim amandmanima, mi smo kao prvo zapravo izrazili dobrodošlicu Um, i pozdravili rad komisije koje dolaze u parlament i našu zapravo suradnju jer smo rekli i pozvali da se na taj način treba pojačati i vanjska djelatnost uh, Evropske unije, pri čemu smo upravo naglasili da u svemu tome trebaju biti u tom specifičnom klasteru svih europskih institucija koje će se objediniti u srži svega toga trebaju biti upravo vanjsko-političke globalne djelatnosti. I zatim pozivamo na ovaj godišnji izvještaj koji se treba podnositi o globalnoj vanjsko-političkoj aktivnosti Europske unije. Sljedećem ulomku imamo navedeno kako Europski parlament treba biti, mora biti u poziciji da se bavi globalnim temama na isti sveobuhvatan i opsežan način kao i komisija i da na adekvatan način organizira svoj rad. Zatim ohrabrujemo da se sve politike, da se o svim politikama isto tako može izjašnjavati parlament i da može, dakle, i da s druge strane Potpredsjednica komisije i visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnost mora o svemu naravno obavještavati, izvještavati nadležni odbor parlamentarni, to je za vanjske poslove, i zatim se s njima konzultirati kako bi oni dali svoje mišljenje. Ka, tako, to je potrebno i da bi se naravno i sačinio onaj godišnje izvješće o europskim vanjskim djelatnostima, dakle o našim vanjsko-političkim aktivnostima. Tu bih jasno želio zahvaliti svim našim suizvjestiteljima na naporu i dobrom radu kojeg smo ostvarili. Bilo je tu problema i poteškoća, ali na kraju su rezultati vrlo zadovoljavajući. Ja sam pokušao uzeti u obzir sve amandmane koji su podneseni kada smo formulirali kompromisne tekstove neki amandmani su bili previše precizni, imali su previše detalja i previše su se bavili, da tako kažemo, svakodnevnim aktivnostima i onom dnevnom praksom Ujedinjenih naroda da bi to mogli uvrstiti sve u izvještaj. To se bavilo se tu načelima, institucijama i glavnim pravcima reforme čitavog sustava. A ja sam i u posebnom dijelovima se pozabavio tim amandmanima koji su onda bili predetaljni. Ali mislim da zaista izlaze iz područja dakle, primjene ili važenja ovog čitavog izvješća, a da bih se sve uključila. Zaista imali smo 323 amandmana, a lista za glasanje, koju glasat ćemo sutra, je vrlo opsežna i mislim da će glasanje proći mirno, imamo sjajnu asistenciju smo imali od strane samog našeg tajništva koje je tu jako puno učinilo, pa mislim da će sve glatko i brzo proći. I hvala vam još jedan puta predsjedavajući na vašim uvednim komentarima. Hvala vama kolega Vajrinen. Ja ću vam kasnije daći pregled e, svega onog što su rešli naši izvjestitelji o sjeni, ali sada prvo riječ ima kolega Lajnen, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja doduše nisam, nisam izvjestitelj u sjeni, pa ću govoriti u jednostavno kao član radne skupine AFETA e za odnose EU-UN-a. Dakle, mislim da je izvjestitelj imao apsolutno je uspješno odradio ovaj veliki posao imao 24 kompromisna amandmana velika u kojima je sve živo zapravo obuhvatio, što pokazuje da mi sve u svemu ostajemo na zajedničkom pravcu glede potrebe za reformom UN-a. I to, ovo izvješće se jasno ne odnosi na ono izvješće koje se podnosi redovno na godišnjem zasjedanju glavne skupštine UN-a, nego kao što je ovdje kazano, ovo je izvješće koje gleda dalje od toga. Mi gledamo više u budućnost kako ćemo opće tu globalno upravljanje Ujedinjenih naroda poboljšati. A mi znamo da je globalno upravljanje u 21. stoljeću usko vezano za održivost, pa je sad pitanje da li ECOSOC može tu ulogu ispuniti. Ili ne bismo mi morali, kao što postoji vijeće sigurnosti, trebali uvesti vijeće za održivost, kao što ste tu ovdje i čuli. To je to jedno pitanje koje je vrlo bitno. I mi smo malo u ovom radu Ekosoka ponešto tu i sakrili unutra, skriveno iznijeli. Izvjestitelj je upravo rekao da vijeće sigurnosti uglavnom ne možemo reformirati ali mislim da bi gotovo isto mogli reći za ekosok i ekosok je nešto što se u biti ne može reformirati jer vidite čim počnete s nečim svi se krenu boriti za svoja stečena prava, za svoja lena i to naravno komplicira svaku reformu, svaku izmjenu, prema tome mi ćemo tu morati pojačati svoje napore. Druga stvar koju želim istaknuti je demokratska komponenta našeg globalnog upravljanja. Potpuno je jasno, Ujedinjeni narodi su nastali kao jedna asocijacija e, država, međunarodna organizacija država koje predvode njihove vlade. A danas smo recimo kod svakodnevnih problema stigli, svakodnevnih problema globalnog stanovništva. I za mene nema, nije uopće u pitanju da mi moramo veću demokraciju tu ugraditi, pojača demokraciju Ujedinjenim narodima i to na taj način što ćemo ustanoviti tu jednu parlamentarnu skupštinu, da budemo bliži globalnom stanovništvu upravo. I mislim da tu možemo u suradnji Evropske unije i UN-a upravo pojačati te globalne teme i pokazati da tu nije riječ o nacionalnim politikama, nego o općim svjetskim pitanjima i kod recimo pitanja prehrane i pitanja promjena klimatskih ili pitanje svjetskog poredka ako hoćete, to više nije ništa klasična vanjska politika, zapravo se danas to sve prožima u onu kompletnu globalnu politiku koja se tiče čitavog globusa. I hvala vam lijepo još jedan puta predsjedavajući. Sad kolega Bostinaro ima riječ koji će zapravo govoriti u ime izvjestitelja u sjeni od socijaldemokrata. Izvolite, vi imate riječ. Hvala lijepo, predsjedavajući. Jedna kratka rečenica samo. Dakle, ovo je vrlo važan doprinos koje možemo mi kao Europski parlament dati je ovdje dobro objašnjen. Jer pogledajte, globalni, globalni vođe se prvi puta spominju i govori se o na vrlo uporan i opsežan način ulozi međunarodnog prava danas, koja je zapravo više nego pojedina zemlja i nacionalna vlada. Vjerojatno danas više nego ikad prije se od Ujedinjenih naroda s obzirom na silan broj kriza s kojima se suočavamo, dakle su Ujedinjeni narodi pozvani da djeluju i preko nacionalnih država. Ja moram govoriti umjesto kolegice Solaje koja je zakasnila jer je let kasni. Ona želi zahvaliti izvjestitelju na ovom konstruktivnom dohu koji je vladao svim radnim sastancima tijekom naših rada i pregovora i kod najtežih tema. Dakle, vijeće za održivi razvoj, ta ideja o snimanju takvog vijeća, to je bila jedna velika, velika tema u našim razgovorima i pregovorima i mislim da smo došli do jednog sjajnog kompromisa. Dakle, to je ono što danas bi trebalo zapravo ojačati uloga Europske unije u ekosoku, a pritom ne bi ni u kom slučaju isključilo e, mogućnost razvijanja ekosoka u budućnosti u jedno takvo vijeće za održivi razvoj. U vezi kompromisa dva, bilo je jako dobrih amandmana od nekoliko klubova zastupnika i u kojima se naravno tražilo od glavnog tajnika da bude transparentniji, da bude više ravnopravnosti muškaraca i žena na svim dužnostima a zatim se to sve pokriveno tom amandmanu broj 2. Budući da je Europski parlament upravo jaki promotor e, ravnopravnosti spolova i istih mogućnosti, nadam se da ćemo postići većinu glasova potrebnu za taj kompromis. Činjenica da su Ujedinjeni narodi u osnovani 945. i da zapravo od onda nikad nije bilo ženske glavne tajnice. Prema tome, amantman sljedeći amandman žene u, sukob, u sukobima. Ja sam želio pridonijeti time zapravo rezoluciji broj 1225 u kojoj se govori o tome kakvu ulogu mogu žene igrati upravo u upravljanju krizama i to je amandman 195 ja se nadam da će i taj amandman, koji inače treba uključivati i pitanje sigurnog abortusa žrtava nasilja u sukobima, da će on naći isto tako većinu. Zatim sljedeći amandman, a to je, se odnosi na smrtnu presudu i mislim da mi trebamo kao Europska unija djelovati globalno da se ukine u cijelom svijetu smrtna kazna. Zatim amandman 205, a to je definicija koji su to izbjeglice zbog klimatskih promjena. Ja mislim da trebamo tu debatu još E, pojačati. Šta to znači kad ljudi bježe jer ne mogu ostvariti svoju egzistenciju zbog klimatskih promjena i vidjeti u kojoj mjeri jer se na to odnosi bilo koji dio međunarodnog prava ili, ili pravno vezujućih međunarodnih sporazuma ili konvencija. Europski parlament je to već zapravo unaprijed se, već se davno počeo time baviti, ali mislim da se ta tema koja je kod nas bila uključena u izvješću o ljudskim pravima za ovu tekuću prošlu godinu u Europskom parlamentu i nadam se da ćemo onda, zahvaljujući tome što smo mi uvrstili u taj amandman 205 i to je također naći e, apsolutnu većinu. I zatim podsjećam da većina vođa u Ujedinjenim narodima zna da se koncepcija izbjeglica zbog klimatskih promjena već o njoj govori dovoljno dugo i svi su svjesni u Ujedinjenim narodima da će to vjerojatno biti uzrok sljedećeg velikog vala migracija i izbjeglištva. Hvala lijepo gospodine Bostinaru, a sada gospodin Šolc u ime Guea. Hvala lijepo predsjedavajući. I ja bih se htio kod našeg izvjestitelja u Sjeni zahvaliti Htio bih mu zahvaliti na tom pokušaju da tu se raznolikost amandmana i toliko zaista različite amandmane nekako objedini i da ih e, pokuša najvažnije iz njih uzeti u obzir i pretočiti u svoj tekst u kojem govori o tome što de facto Evropska unija može dati, pokloniti, pridonijeti Ujedinjenim narodima. Pri čemu mi znamo da je univers, s obzirom na univerzalno načelo Ujedinjenih naroda, mi stojimo s njima zapravo u jednom, podru, jednom napetom odnosu, ali da smo svi skupa u jednoj fazi prijelaza u nešto novo, da smo u fazi zapravo prelaska u neke nove poredke. I sada taj, to izvješće upravo govori o tome kako bi recimo mogli reformirati Ujedinjene narode u ukupnosti, ali posebno samo vijeće sigurnosti i način rada kako je strukturiran na temelju glavne skupštine UN-a i vijeća sigurnosti. Mi smo sa svojim amandmanima pokušali pojasniti da svu snagu vidimo upravo u tome da se postojeći reformski zahvati trebaju iskoristiti i da se sve treba u to uložiti kako bi uopće došli do napretka, a to se odnosi naravno i na ekosok i na reformu ekosoka. Prije nekoliko tjedana smo već vidjeli da Ujedinjeni narodi mogu ispuniti svoju zadaću, a to da budu demokratski, da održivo djeluju i na taj način se suoče sa pravim izazovima socijalnog i ekonomskog razvoja svjetske zajednice. Druga tačka, i mi smo zapravo vrlo slično onom kako je to Joe Linen malo prije naglasio, i mi smo podnijeli amandmane koji trebaju tu demokratsku strukturu Ujedinjenih naroda ojačati i povećati povjerenje ljudi globalno u Ujedinjene narode kao takvu jedinstvenu organizaciju na svijetu. ja se sjećam različitih predstavnika nevladinih organizacija koji su pitali jel vi uopće imate nekakvo povjerenje u vašu vladu ili u koju međunarodnu organizaciju. Onda se E, dio po dio kasnije zapravo ispostavilo da nitko nema baš nekako veliko povjerenje u svoje vlade. A onda nakon toga se postavilo pitanje jel imate onda barem povjerenje u Ujedinjene narode kao krovnu međunarodnu organizaciju koja treba svime time donekle rukovoditi intervenirati pa se pokazalo da ni u to nemaju povjerenja. Stoga mislim da je to jako bitno kao što je rekao kolega malo prije da bi trebali cijelu priču parlamentarizirati, približiti više ljudima, ići tim putem, tim pravcem da jednog dana dođemo do jedne, umjesto glavne skupštine UN-a, dođemo do jedne parlamentarne skupštine UN-a. Ali to znači, to bi značilo da i civilno društvo onda dobije više mogućnosti da utječe i da bude viđeno i saslušano i da na samim skupštinama UN-a. Dakle, da to bude bliže globalnom stanovništvu. Znači, na to, to je recimo ono gdje trebamo više utjecati na rad i strukturu Ujedinjenih naroda i pokušati ih izmijeniti. Nadam se da će i to naići na, na adekvatnu potporu. A što se tiče izbora glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, tu smo zapravo mislili da će na i voljeli bi da izvjestitelj bio malo odvažniji, malo hrabriji u svojim pregovorima o kompromisima i da bude malo jasniji, jer nama tu treba promjena i mi smo isto tako podnijeli različite prijedloge u vezi s tim i nadam se da je ovaj kompromis broj dva kog smatram vrlo važnim, nadam se da smo barem otvorili jedan pravac za raspravu kamo treba ta rasprava dalje ići glede izbora glavnog tajnika UN-a. I mislim da bi im zbilja trebali biti toliko hrabri iako znam da se na to gleda različito u različitim klubovima zastupnika, ali mislim da trebamo biti toliko hrabri i odvažni i tražiti veće i jače za, e, veću i jaču nazočnost žena, pa i na vodećem mjestu UN-a, mjestu glavne tajnice jednog dana. Prema tome nadam se da ćemo se sutra e, moći sa tim dobrim kompromisnim prijedlozima da ćemo brzo to glasanje završiti. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Šolc u ime Gura, Dakle, sad dajem riječ kolegici Barbari Lohbiler. Hvala vam. Ja bih također željela zahvaliti izvješću na dobroj suradnji. Brojni naši amandmani su uključeni u kompromisne amandmane. Htjela bih vam nešto reći onima koji nisu pokriveni kompromisima za koje smatram da su važni za odnose nas i Ujedinjenih naroda. To je amandman 7, za naše mjesto u vijeću sigurnosti. Dakle, evropsko mjesto bi omogućilo da se afirmira naša uloga na međunarodnoj pozornici i naša uloga igrača na svjetskoj razini. Mislim da će to biti teško postići, ali svejedno se trebamo za to zalagati. Potom Europski sud za ljudska prava, dakle mi smo jedina regija svijeta koja ima takav sud koji ima jurisdikciju nad nacionalnim sudovima te mu mogu pristupiti individualni građani. Postojanje tog suda je dalo značajan doprinos kada je riječ o poštovanju temeljnih prava koje današnji europski građani uživaju. Mislim da je to jako dobar primjer i za druge regije kojima djeluje UN. Potom kad je riječ o mirovnim misijama, UN je upravo organizirao seminar na tu temu u rujnu. U brojnim zemljama poput, zemlje poput Kine su se založile za slanje više trupa. Također zemlje članice bi s tim u vezi trebalo učiniti mnogo više. Potom korištenje naoružanih dronova, amandman 199 Naglasili smo potrebu e, tumačenja e, pravnog okvira kojim se ističe da se korištenje ovih dronova može činiti uz poštovanje međunarodnih obaveza. Potom amandman 300 o vijeću sigurnosti. Koliko doista mislimo jačati vijeće sigurnosti i vladavinu prava, tada se zemlje članice moraju suzdržati od vojne intervencije izvan mandata vijeća sigurnosti. I zbog toga članice Vijeća sigurnosti treba prisjetiti na njihovu obavezu poštivanja međunarodnog prava, dakle ne smije biti vojne intervencije bez mandata Vijeća sigurnosti, jer to krši povelju UN-a. Dakle, to su amandmani koji su nama jako važni, za koje se nadamo da ćemo dobiti podršku tijekom sutrašnjeg glasovanja. Hvala lijepa. Hvala vam, zastupnica Lohbiller riječ ima zastupnik koji je zatražio riječ. Hvala vam. Već sam dao svoje komentare tijekom rasprave na plenarnoj sjednici. Ja se sada ne mogu složiti sa ovim traženjem da se više vlasti da u Europskoj uniji, manje zemljama članicama, dakle tu su članice Vijeća sigurnosti, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, moramo voditi računa o njihovoj ulozi u toj, tom tijelu i ne mogu dakle ovo podržati i radujem se raspravi na plenarnoj sjednici na ovu temu. Hvala vam. Vidim da drugi kolege nisu zatražili riječ, te ću vam iznijeti ime već ću vam iznijeti komentare EPP, odnosno komentare kolege Danžana, koji nažalost nije danas mogao e, se pridružiti na ovom sastanku. On također cijeni dobru suradnju sa gospodinom Varajnenom. Drago mu je da sve došlo do teksta koji je sada uvelike prihvaćen od svih kolega koji su bili uključeni u rad na istome. Naročito je zadovoljan što se sada izvješće fokusira više na, strategiju vanjskih poslova Europske unije. To je dobro s obzirom da se prethodna strategija oslanjala prije svega na globalno upravljanje UN-a i dobro je da o tome da će se o tom odlučivati na razini Europskog parlamenta, međutim jasni su mu i dugoročni napori našeg izvjestitelja kada je riječ o osnivanju vijeća za održivi razvoj. To je dakle formulacija do koje ste došle u kompromisnim amandmanima koja odgovara svima. Potom struktura izvješća je uravnotežena kada je riječ dakle o stavcima i uvodnim odredbama. Dakle, tehnički riječnik je precizan kada je o, riječ o terminima poput visokog predstavnika u a Lisabonskog ugovora i tako dalje. Dakle, time je naš izvjestitelj u sjeni zadovoljan. I on dijeli stajalište kada je riječ o 24 kompromisna amandmana, tek u jednom ima rezervu da li Europski parlament treba sugerirati kakav bi trebao biti proces odabira glavnog tajnika UN-a, dakle da kako moramo poštivati spolnu ravnotežu, još nismo imali slučaj da je žena bila na toj funkciji ali možda bi o tome trebala odlučivati sama tijela Ujedinjenih naroda kada je riječ o postupcima u tom slučaju. Dakle, to su glavni komentari zastupnika Danžana. Mm, koliko nema još dodatnih komentara, onda kolega Varajnen može zaključiti ovu raspravu. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala vam na vašim komentarima. Bit kratak. Zabilježio sam vaše željete, vaše individualne amandmane. Većina klubova primjećujem podržava kompromisne amandmane i postoji rezerva od strane EPP, a p-a kad je reč o kompromisnom amandmanu 2, odnosno EPP će glasovati protiv, to ćemo vidjeti sutra, dakle, koji će biti ishod s tim u vezi. A kada pogledam glasački popis i moje prijedloge u svjetlu ove nove rasprave, ovo je bilo doista korisno, zato što smo u početku imali različita stajališta, ali potom smo se sve više približavali i ishod je po meni jako pozitivan. To je dobar temelj za naše stajalište, za našeg stajališta u budućnosti. Imamo brojne ideje koje ne možemo uključiti u ovaj tip e, izvješća, ukoliko je negdje minus, kao što su moje indikacije vezane uz neke amandmane. To ne znači da je ideja loša ili da se ja s njom ne slažem, međutim priroda i struktura izvješća je ograničena. I to je ono što ja preporučujem sa svoje strane, da kako u glasovanju većina će odlučiti koji će biti konačni rezultat. Dakle, koncentriramo se na sutrašnje glasovanje i nadam se da ćemo do, dobiti izvješće koje će biti logično, koje će strukturalno biti jedinstveno, te da ćemo dobiti izvješće koje slijedi određena načela kojima sam se ja povodio u izradi nacrta izvješća. o tome o to, o to, će ovisiti i amandmanima. Hvala vam lijepa predsjedavajući. Hvala vam gospodine Varajnin, hvala dakle svim izvjestiteljima u sjeni koji su se javili za riječ. Zaključujem dakle u točku dnevnog reda i podsjećam vas da je glasovanje predviđeno za sutra u 9.45 i očekujem da ćete dakle svi u istome sudjelovati, dakle nakon rasprave o odnosima Europske unije i Kine. Mm, gospodin Christian Leffler, koji nam se treba pridružiti, to ću činiti u roku od nekoliko minuta, te možemo zato napraviti e, malu pauzu, tijekom koje se možete baviti svojim telefonskim pozivima, dakle i mailovima i uskoro nastavljamo sa sastankom. Okay, dear colleagues, uh, it's four o'clock, so we... Evo kolege, četiri sata su, dakle možemo nastaviti sa svojom dnevnom redom, dakle peta točka dnevnog reda, razvijena gledišta sa gospodinom Kristijanom leferom lijepo vas pozdravljam, gospodin je zamjenik glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje, on je odgovora za gospodarska i globalna pitanja. Prije od direktora, danas je evo po prvi put s nama na njegovoj novoj funkciji. Prije svega želim reći da se odnosi između Europske unije i Kube, da doživljavaju procvat. Trenutno su u tijeku pregovori za dovršetak političkog dijaloga i sporazuma o suradnji, dakle PDSE. Dokument Kube je jedina latinoamerička zemlja koja nije dovršila dakle te sporazume sa Europskom Europskom unijom iz jasnih razloga koji smo svi svjesni. Paralelno SAD i Kuba ponovno su uspostavili službene diplomatske odnose i to od 1. srpnja ove godine. I svi smo mogli popratiti to povijesno zbližavanje ovih dvaju zemalja koje traje od kraja prošle godine. Međutim, za potpunu normalizaciju odnosa. Još ćemo morati pričekati. će to zbog gospodarskog embarga SAD-a protiv Kube. Još u e, lipnju 2008. Evropska unija odlučila za sveobuhvatni dijalog sa kubanskom vladom. Nakon toga je održavano šest, održano šest sastanaka na vrhu, odnosno dijaloga na vrhu. Mi smo nastavili diplomatske odnose sa Kubom, sad je to 27. godišnjica toga. I što se tiče Europskog parlamenta, mi smo uvijek bili ostali forum za dijalog, naši zastupnici su bili u kontaktu sa našim sugovornicima s Kube još od 1985. dakle 30 godina dijaloga. A tamošnji zastupnici su bili dijelom latinoameričkog parlamenta. Naše zajedničko stajalište o Kubi usvojeno je u prozincu, prozincu 96. Tu su zacrtani ciljevi za ohrabrivanje i tranziciju ka pluralističnoj demokraciji kao i za poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. S tim u danas imamo priliku vidjeti kako Europska služba za vanjsko djelovanje ocjenjuje napredak Kube tijekom zadnjih mjeseci, koja će biti nova uloga političkog dijaloga i odnosno suradnje, te od kad je, budući da je gospodin Leffler posjetio Kubu prije mjesec dana, doista bismo cijenili ukoliko bi s nama podijelio svoje najnovije dojmove o tome kako se, ta, kako se ta zemlja nosi s ovim novim političkim promjenama, s ovim općim promjenama u kojima se nalazi. Nedavno je Papa Franjo posjetio Kubu. Tamo provode, dakle, brojne reforme, govorimo dakle o zemlji koja je dugo godina bila izolirana i to je to što se mene tiče vezano uz uvodne riječi, molim bih gospodina Leflera da preuzmi riječ, izvolite. Um, Hvala vam, vi ste mi tu zadali doista visoke ciljeve, i uvod je bio enciklopedijski. E, Moje prva prilika u kojoj posjećujem parlament na ovoj funkciji, ali ne prvi puta govorim o Kubi. Kao direktor koji je zadužen za, tu, za taj dio svijeta i za pregovore sa Kubom, ja sam se bavio ovom zemljom u nizu prilika I o Kubi se raspravljalo na plenarnoj sjednici, dakle u srpnju, neposredno prije ljetne pauze, kada je povjerenik Han u ime visoke predstavnice sudjelovao u raspravi o odnosima Europske unije i Latinske Amerike. tu smo se dakle pozabavili pitanjem Kube. Ključna riječ kada je riječ o situaciji unutar te zemlje i u našim odnosima je promjena i kontinuitet. Ja ću upravo o tim stvarima govoriti, postoji promjena, postoji promjena u našim odnosima, promjena u Kubi, promjena u ukupnom kontekstu, Kuba evoluira u odnosima sa, ujedin, sa Sjedinjenim državama, međutim tu su i jasnažni čimbenici kontinuiteta. snažena želja tamošnjeg kubanskog vodstva da se nastavi sa tim kontinuitetom kada je riječ o njihovim politikama. To se ne poklapa uvijek e, sa ciljevima vezano uz e, istupe njihovi, njih samih, odnosno njihovih partnera diljem svijeta. Najznačajnija promjena tijekom zadnje godine dana je približavanje Kube i SAD-a. Kuba je izašla iz izolacije u kojoj se nalazila. Ta izolacija bi bila relativna, ali tijekom posljednje godine, dakle od prosinca prošle godine, oni su dakle ponovno izronili kao snažan regionalni čimbenik sudjeluju dakle, zajedno sa SAD-om na svim razinama, na samitu Amerika. Ponovno su se jako vidljivo uključili na, na međunarodnu pozornicu, dakle to je i posjet pape Franje, dakle u rujnu treći posjet pape unatrag 20 godina Kubi. To je uspješan posjet kako za Kubu, tako i za papu. Ponovno uspostavljanje diplomatskih odnosa sa SAD-om, normalizacija na diplomatskoj razini, još možda na gospodarskoj razini, potom eksponencijalni rast, posjet američkih turista, dakle razmjene sa Kubom, porasla za više od 20% unazad nekoliko mjeseci. Promjene, dakle, krajolika u zemlji kako vizualno, tako i u smislu očekivanja, dakle, gospodarskog i političkog ishoda. To je za nas izazov, ali i potpora u našim vlastitim naporima da produbimo odnose s tom zemljom. Kao što znate, tu, naši su napori k tome usmjereni već duže niz godina, vi ste sami to spomenuli, gospodine predsjedavajući, dakle 2008. nakon nekoliko godina pauze uspostavljen je politički dijalog i gospodarska suradnja. I nakon nekoliko godina Europska služba za vanjsko djelovanje komisija predložili su Europskom vijeću da bismo trebali revidirati, revidirati okvir naše suradnje, ispregovirati sporazum o političkom dijalogu i suradnji i odmaknu, odmaknuti se od jednog dosta labavog okvira i primaknuti se na pravnom obliku bilateralne suradnje, dakle to je sporazum u političkom dijalogu i suradnji. Jako dobro znate da su kubanske vlasti jako dugo godina, pa desetak godina smatrale vrlo iritantnim naše evropsko stajalište. Imali smo jednostranu izjavu o namjeri od strane Europske unije i to je unilateralna izjava. Za koji duže prate europsku politiku možda se sjećate da instrumenta zajedničkog stajališta da je to bio eksperiment ugovora iz Amsterdama. Malo njih ga je usvojilo i tamo se nalazila ta zajednička strategija, veći dio je ukinut ili jednostavno zaboravljen. To je ostalo kao neki artefakt jedne faze razvoja, dakle, Evropske unije, to je bilo to zajedničko stajalište u Kubi i to smo se koristili, smo se tim artefaktom jer nismo imali ništa drugo. Dakle, odluka prije nekoliko godina da se krene ka, ka okvirnom sporazumu se temeljima na uvjerenju da je najbolji način stimulacije i praćenja promjena i napretka u Kubi jednostavno se u njih uključiti i pronaći čvrste načine da se to učini. Znamo da postoje pitanja oko kojih se naša stajališta razlikuju, oko stajališta oko kojih se ne slažemo, ali tako je i sa diljem zemalja. U svijetu to nije razlog da se ne uključimo. I na toj osnovi smo započeli pregovore o novom okviru. Ti pregovori sada traju oko godinu i pol dana, Imali smo petu rundu ovih eh, pregovora u Havani u rujnu i tada sam posjetio tu zemlju. Radujemo se idućoj rundi pregovora koja će se držati ovdje u Briselu krajem studenog, odnosno početkom prosinca. To se može činiti kao dugo vrijeme, međutim, eh, ono to nije. Prije sam usporedio dakle okolni sporazum između Europske unije i Kanade za politički dijalog i suradnju s tom zemljom. Možda nije naš najteži partner, ali dijelimo zajedničku viziju o tome kamo želimo stići i za te pregovore trebalo se troje tri godine 30 rundi pregovora. Dakle, sada smo evo na pola druge godine i u petoj rundi pregovora rekao bih da dobro napredujemo. Sporazum ima tri glavna stupa. Onda ne politički dijalog. Tu se bavimo širokim političkim temama, dakle, mm, bilateralno, multilateralno, regionalno. To obuhvaća upravljanje ljudska prava. Dakle, temeljna politička građanska prava, gospodarska socijalna prava. Međutim, tu je čitav niz globalnih izazova, droga, migracije, agenda za razvoj, pitanja diskriminacije i tako dalje. I klasična pitanja poput vanjske sigurnosne politike, borba protiv širenja oružja za masovno uništenje, kontrola trgovine, naoružanjem i tako dalje. Druga dva stupa se tiču suradnje. to smo nazvali suradnja i dijalog o politikama. kada govorimo o razvoju poljoprivrede, dakle okolišu ili u čitavom nizu drugih pitanja. Želimo imati dakle dijalog sa stručnjacima koji nas mogu dobro upoznati sa situacijom i sa dostignućima kako bismo donijeli informiranu odluku. Treći stup su trgovinski gospodarski odnosi. To nije riječ o preferencijalnom sporazumu, zakako nigdje nije sporazum, on je riječ o trgovinskom sporazumu, zato e, to Kuba nije tražila, Europska unija to sa svoje strane nije ponudila, to nemamo u svom mandatu za pregovore. Dakle, trgovinska strana znači da se želimo osigurati da tumačimo na jednak način međunarodna pravila i standarde, da možemo surađivati kada je riječ o standardima, dakle SPS standardi i slično, da možemo poboljšati suradnju na pitanju carina, te da možemo ojačati pravni administrativni okvir za investicije. I upravo u tom dijelu i u ovom koji se tiče političkog dijaloga, tu smo održali dakle, pet rundi pregovore postigli dobar napredak. Veći dio ova dva poglavlja, u njima smo već pro smo dostigli sporazum, dakle, definicije koje želimo uključiti u sporazum, okvirni sporazum i njega ćemo uskoro predložiti radi odobravanja prije nego što ga predložimo dakle parlamentu i vijeću, a isto će učiniti naši sugovornici iz Kuba. Što se tiče dijela o političkom dijalogu, tu smo postignuli dobar napredak. Međutim, i dalje postoje otvorena pitanja u kojima je potrebno kojima su potrebna pojašnjenja. Primjerice kada smo uredili okvir za dijalog o upravljanju i ljudskim pravima imamo jednako razumijevanje u tome čemu trebamo povesti dijalog. Znamo koji su, koja su naša ograničenja izvan samih pregovora. Već smo započeli svoje djelovanje na tom području. Kratko prije ljeta poseban, poseban izaslanik Europske unije za ljudska prava je započeo dijalog vezan za ova pitanja sa svojim e, sugovornikom, dakle u Kubanskom ministarstvu vanjskih poslova. Ja sam ih obojicu ugostio, održali smo e, dug razgovor jednog e, tijekom jednog dana nismo postigli slaganje o svim stvarima, međutim o svim stvarima smo raspravljali. Mislim da postoji zajedničko stajalište u analizi toga što su izazove, mislim da je to dobar temelj i tu će e, valjati nastaviti rad. Nadam se da ćemo u idućoj rundi pregovora ovdje u Briselu, kao što sam već spomenuo, dakle krajem studenog, odnosno početkom prosinca. Mm, I da godine da ćemo uspjeti doći vrlo blizu, dakle, sporazuma, o sporazumu, dakle, političkom dijalogu i suradnji s Kubom. Mi mislimo da je to tehnički moguće, ukoliko bude postojala politička volja. Signalizirali smo našim kubanskim kolegama da s naše strane postoji politička volja. Mislim da je važno napredovati, postići ovaj okvir, to će biti ključan element naših odnosa sa Kubom, dakle kontekstu koji se brzo mijenja. To će obuhvaćati, dakle, smjer u kojem će se naši odnosi razvijati. Mijenjaju se njihovi odnosi sa njihovim velikim susjedom, dakle, SAD-om. Sami ste već sigurno čuli da je američki predsjednik Barack Obama sam rekao da je trgovinski embargo kontraproduktivan i zastario i da bi ga trebalo ukloniti. Mi se s time slažemo. To smo uvjereni već dugo vremena. Vjerujemo da je to prepreka ne samo za razvoj ekonomskih odnosa između SAD i Kube, već je to postala prepreka trgovinskim reformama u Kubi. Dakle, to je jedan od elemenata kojim se želimo baviti unutar svoje strategije, čiji je cilj promocija, dakle, gospodarskih reformi i modernizacija, jedan od najboljih načina da se to postigne, da se ukloni ovaj embargo, on negativno utječe i na evropske interese u užem smislu riječi, zato što ima jedan ekstrateritorijalni dohvati utječe na naše odnose unazad 20 godina Htjeli bismo da se on ukloni. Kao što sam već rekao, Kuba je vrlo aktivna, dakle, na latinoameričkom planu, i na svjetskom planu. ne je I Surađuju sa državama otocima, dakle, Karipskom moru, oni su jaki, bili jaki partnere SAD-a u borbi protiv ebole na zapadu Afrike, dakle. Oni su tamo uputili svoju pomoć e, u obliku ekonomske pomoći, pomoć u obliku liječničke pomoći. Dakle, može se raditi s Kubom zajedno s tom zemljom. To može biti jedna ulazna točka koje može dovesti do e, daljnjeg širenja kontakata dakle u našim bilateralnim odnosima. Imamo nov program suradnje sa Kubom za trenutno financijsko razdoblje do 2020. Imamo proračun od 50 e, e, milijuna eura, to je nešto to, su, to je skroman iznos kada se usporedi s nekim drugim, međutim, to je dakle ono što smo zato namijenili, a Kube je u suradnju sa drugim partnerima u svijetu, a unutar tog programa suradnje se nalazi poseban dio koji se tiče reformi, dakle želimo popratiti prioritetna područja koje ćemo utvrditi dijalogom sa točnim programima, dakle dijeliti najbolje prakse, dijeliti znanje, podržavajući modernizaciju i reformu na Kubi. Dakle, da i dalje postoje teškoće u toj zemlji. Ne postižemo svim pitanjima napredak, naročito kada je riječ o temeljnim slobodama, dakle sloboda okupljanja, sloboda govora. To su područja koje imamo dakle teškoće u našim odnosima i o tome puno razgovaramo sa našim kubanskim sugovornicima. Mi smo ih tijekom godina ohrabrivali, da imaju više povjerenja u sebe i svoje ljude. Da se i odmaknu od, da nastave, dakle, samo od potpisa povelje Ujedinjenih naroda, da se počnu baviti provedbom tog dokumenta, kao što mi znate, ovdje u parlamentu nekad je teško dakle ratificirati međunarodne instrumente, provoditi ih, ali mislim da uglavnom obavljamo dobar posao i dosta brzo. Imamo dakle dokumente u kubanskom parlamentu, dokumente UN-a koji se u tamošnjem parlamentu nalaze već sedam godina, dakle to je stvarno jako dugo razdoblje u kojem se oni nisu ratificirali. Dakle, potrebno je tu dodatno ohrabrivanje koje provodimo treba vidjeti kako možemo poboljšati situaciju i ekonomski i gospodarski, ali kada je riječ o građanskim dakle, pravima na otoku, kako poboljšati klimu dijaloga, jer je po nama dijalog najbolji ako ne jedini način postizanja dakle mirne modernizacije društva trebamo graditi povjerenje kroz dijalog jer bez toga projekt modernizacije će upasti jedan zastoj a mi to ne želimo mi želimo nastaviti raditi s našim kubanskim partnerima kako na razini e, vlasti tako i na razini civilnog društva kako bismo pomogli promjenu prosperitet i modernizaciju na otoku hvala vam lijepa Thank you very much, uh, Deputy Secretary General, Mr. Hvala eh, lijepa gospodinu Leferu na ovako sveobuhvatnom pregledu odnosa s Kubom. Trojica se kolega javila za riječ. Najprije dajem riječ eh, Mihaelu Galeru. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine Lefer na vašem vrlo stručnom izvještaju o trenutnom stanju stvari i e, vašim zapravo preciznim navodima dok smo došli s tim pregovorima s Kubom. I ja sam de facto prilično optimističan glede tog dijaloga koji vodimo s Kubom i koji bi trebao završiti jednim sporazumom. Vi ste naglasili dvije riječi, dva pojma, change and continuity, dakle promjena, a s druge strane kontinuitet. Ja sam, da tako kažem, i vrlo zadovoljan što su Sjedinjene američke države ponovno uspostavile diplomatske odnose s Kubom i nadam se da će i ove preostale sankcije doskora ukinuti, po mom mišljenju su ih trebali ukinuti prije 25 godina, dakle najkasnije onog trenutka kada je, Sovjetska, kada je tadašnji Sovjetski savez prestao predstavljati opasnost sa svojim raketama za SAD a to mislim da se dogodilo prije najmanje 25 godina. Prema tome i ova rasprava koju sada vodimo je de facto stvar prošlosti i da se to tada već učinilo ne bi ni ovaj režim koji je danas na snazi na Kubi bio ovakav kakav jest. A sada u odnosu na ono što ste vi rekli high degree kontinuiteta u odnosu na strukturu politike, dakle drugim riječima pitanje je moći. Pitanje je moći i vlasti uvijek i pitanje je da li će se partija na Kubi odreći svog monopola i odreći one vlasti i moći koju sada obnašaju i koju drže u ruci u korist jedne demokratizacije države ili će Kuba ostati sa jednom jedinom strankom, jednom partijom jedina u čitavoj Latinskoj Americi koja neće krenuti putem demokratizacije i više Stoga sada je moje pitanje da, odnosno napomena da unutar naših pregovora nikako ne zaboravimo na našu poziciju iz 1996. godine. Ja sam ponovno pročitao onu poziciju iz 1996. i nisam našao ni jednu jedinu rečenicu koju bi smatrao da je recimo ne valjala danas ili ne ili nezgrapna politički gledano, jer sve što je tamo napisano sam moglo tražiti i tražilo se od država u tranziciji u istočnoj i srednjoj Europi, tražilo se od drugih zemalja u svijetu i tražilo se od svih onih za koje smo htjeli da krenu putem više stranača i jednim demokratskim putem. Stoga i to moje pitanje je sad sljedeće. Mislite li vi da je naš dijalog o suradnji, da bi taj možemo voditi aktivno E, provoditi, dakle tu potražiti tu našu suradnju i izvan državnog aparata i izvan tog postojeće jednostranačke, jednopartijske diktature. I kako mislite da bi trebalo od Kubanaca tražiti da prihvate jednu obvezujući kalendar kada će krenuti u demokratizaciju zemlje, kada im se rokovi daju, dakle u koliko vremena, u kojim stupnjevima će se odmaknuti od jednog vojnog režima, totalitarnog sustava u kojem jesu. To smo mi recimo i sa Poljskom provodili kroz različite panel diskusije i okrugle stolove kojima smo onda uvodili u to da se dođe do raspravljanja o tim rokovima. Ja se stvarno toplo nadam da neće sad recimo to trajati tako dugo i da bi trebali tu nakon 25 godina, nakon što smo tražili od ostalih jednostranačkih totalitarnih sustava da se demokratiziraju, da se sada tu kod Kube promijenimo i da tu olabavimo i da ne tražimo više što smo od svih ostalih tražili. Ili kakvi su vaši dojmovi? Zar vi mislite da su protagonisti cijele priče na Kubi sad pritom upravo kod toga da su počeli ići na privatizaciju? pa kroz to možda dođu do demokratizacije. Jer kako vi gledate na to da sada generali i drugi visoki dužnosnici te vojne, vojnog sustava uzimaju koncesije, licence za vođenje različitih privatnih poslovanja i svoje hotele privatiziraju i tako dalje. Dakle, da li ne mislite li vi da mi zapravo moramo djelovati protiv toga jer to nije perspektiva da nomenklatura vojnog režima koji je na vlasti e, sve ide u privatizaciju u vlastiti džep ili će se onda ta nova nomenklatura bivšeg, bivših dužnosnika vojne hunte se onda udružiti sa novom nomenklaturom koja je na Majamiju sve pokupovala. Jer ja ne želim da se sad dogodi Miami rekonkista ili da se dogodi tu privatizacija u korist nomenklature vladajućeg sustava na Kubi. Prema tome, mi bi htjeli da to sve skupa ta tranzicija koja more koja je počela na Kubi, završi sa demokratskim izborima i sa demokratskim poredkom u kojem će ljudi iz Kube se moći odlučiti za ono što žele. I molim, po mom mišljenju, ne bismo starom režimu trebali opće dati jednu pol poziciju, jednu monopolnu poziciju, jednu privilegiranu poziciju u novom budućem sustavu Kube. Ne smijemo zaboraviti naime na ljude na Kubi. Kubance i zato mislim da trebamo te nove odnose s Kubom staviti odmah na pravu dobro, dobru osnovu. Da ste ih der vierte. Okay. ich habe zumindest seit Ja sam barem od 998. godine, od 1998. Nein, nein. Äh, es ist zu leise, oder was? I'm, German is fine, I understand German. Yeah, yeah. I just, I'm a bit hard of hearing. Okay, okay. I'm just... Možete uredu... govoriti Dakle, od 1998. godine sam se manje više intenzivno bavio Kubom. I u ono doba sam već bio tijekom posjeta tadašnjeg pape na otoku Kubi ali jedan od iskustava koje sam tada stekao je bilo da postoje izuzetne situacije u kojima se ta država zna pokazati sa sasvim drugom strane nego što smo mi to pokazati jednu sasvim različitu stranu od onog što smo mi inače navikli vidjeti u toj državi, a to se događalo uvijek od posjeta pape. Pa sada, da kažem, ja sad sumnjam i bojim se da je ovaj nedavni posjet prvog novog pape Franja koji se dogodio u istom periodu kad ste vi bili na Kubi, nije li i sada i to bila takva jedna izuzetna situacija u kojoj se država, u kojoj je država pokazala svoje posebno drugčije izuzetno lice, a nakon tjedan, dva će se sve vratiti u staru kolotečinu i neće biti traga tim novinama o kojima ste pričali. To je jedna. A druga stvar, to je novi okvirni sporazum na kom se radi između Europske unije i Kube, na kojem se evo sad već radi gotovo dvije pol godine, a godinu i pol intenzivno kroz pregovore. Pa me sad jako zanima. E, mislim, sljedeće. Naime, o tome sam nedavno i razgovarao u, s jednim stručnjakom u Madridu. Dali su dakle Evropsku uniju uhvatili, da tako kažemo, na krivoj nozi zbog tog, nakon tog približavanja SAD-a i Kube. Drugim riječima, dali su nadležne tijela u Briselu bila svjesna i upućena u tome da paralelno uz evropske pregovore sa Kubom se provodi postupak približavanja SAD-a i Kube. I onda šta, ili smo bili potpuno zatečeni i nespremni. Šta to sad za nas znači? Hoće li nas Amerikanci ponovno preći, jednostavno preteći i onda ćemo ispasti kao recimo oni e, smiješni treći koji su ispali iz igre kod njihovog sporazuma. I još nešto, vi ste govorili o tome da SAD trenutno razmišlja o ukidanju trgovinskih sankcija. A ja sad ne znam, pred dolazi godina izbora i ne znam kako će izgledati izbor izbora. Pa možda upravo s obzirom na polarizaciju koja vlada u toj državi, ja govorim cijelo vrijeme o SAD-u, da će onda možda i tu doći do promjene politike prema Kubi jer e, u Americi sve ovisi o njihovim izborima, a zemlja je duboko polarizirana. Hvala, madame de Sarnesi. Gospođa de Sarnesi Marijeć, izvolite. Hvala. E, mislim e, da svi mi ovdje možemo biti zadovoljni dok tog historijskog odmrzivanja odnosa između Kube i SAD-a. Amerikanci su igrali vrlo važnu ulogu, tako i papa. Što se Evropljana tiče, stvarno se možemo pitati jesmo li mi bili prisutni više izblizu ili iz daleka. To je prvo pitanje koje želim postaviti. Druga stvar, jedino pitanje koje se postavlja sada za nas Europljane jest na koji način možemo pratiti Kubu u dvostrukoj tranziciji. S jedne strane gospodarskoj tranziciji, a s druge strane e, trebaju također provesti i demokratsku tranziciju. Zašto govorimo o dvostrukoj tranziciji? Zato što sam apsolutno uvjerena da tva dva cilja treba ostvarivati paralelno. Ne znam što vi mislite o toj dvostrukoj strategiji, mislite li da je ona moguća? To je prvo. A drugo, imaju li Amerikanci isti stav kao i mi ili pak neki drugi stav? Hvala. A sada riječ ima gospođa Sakorafa. E, hvala. Gospodine Lefler, nakon vrlo važnih informacija koje ste nam dali, e, danas vidimo e, da su situacije, odnosno uvjeti dosta kritični i dalje ostaju e, mnoge e, stvari koje su još preostale iz hladnog rata i želja da se e, sa jednom radničkom i seljačkim društvom uspostave veze, situacija je drugačija. Vi ste govorili o PDCA, pa to je nešto što otvara mogućnost za dobre odnose na obje strane. Radi se o maloj državi koja je preko 50 godina živjela pod vrlo smrtonosnim e, embargom. Prema njoj se sada ponaša ravnopravno. Ja mislim da će tako što zahtijevati zaista veliku e, napore, također i s naše strane. Jednostavno moramo pokazati da će E, se pristupiti takvim stavovima bez dodatnog pritiska na Kubu. Mislim da je to zaista nužno. A e, Evropska unija je od 1996. imala politiku koja je onemogućavala da se e, uspostave dobre veze između Europske unije i Kube. Prije svega govorilo se o nemiješanju unutrašnje pitanja te zemlje. Vjerujem da će naš zajednički stav e, uroditi plodom za stanovnika s obje strane Atlantika. Također vjerujem da su pregovori do sada bili vrlo konstruktivni, te da su na taj način ukazali na činjenicu da obje strane žele produbiti postojeće veze koje postoje između Europe, e, Europske unije i Kube. I treće, želim reći da e, se zaista zalažem za to da se prodube odnosi s Kubom. Iako su uvjeti na Kubi bili teški, Kuba je i e, zadržala dostojanstvo te vjerujem da će u sljedećem krugu pregovora E, do kojih će doći u Ujedinjenim narodima i kojim, gdje će se raspravljati o embargu e, nad Kubom, da će rezultat e, za tih pregovora biti pozitivan za sve zainteresirane strane. Hvala gospođo pa Sada riječ ima kolega Milan Mon. Hvala lijepa. Hvala gospodine Lefrer. Najprije e, želim vam čestitati gospodine Lefleru na nedavnom imenovanju i napređenju u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje. A nakon toga nekoliko komentara i pitanja. Pitanje je dakle u cijelom postupku koji traje oko godinu i po dana e, gdje se u rujnu održao peti krug pregovora Jeste li ustanovili da je došlo do nekih promjena kada se radi o normalizaciji diplomatskih odnosa sa SAD-om? Drugim riječima, vidite li ikakve rezultate te promjene? Pretpostavljam da ih je bilo, ali eh, bih htio čuti što vi o tome mislite. Što se pak tiče sporazuma koji bi se mogao postići s Europskom unijom, eh, da li eh, Kuba želi riješiti e, bolje e, svoje vanjske odnose nakon što je to učinila sa Sjedinjenim američkim državama. Sasvim sigurno za njih bi bilo korisno da imaju dobre odnose na međunarodnom planu. I isto tako, e, hoće li Kuba moći uspostaviti vanjske odnose s Europskom unijom koje će biti bolje utemeljene nego ranije. I zato sasvim sigurno treba dati podršku. I to je zapravo prvo pitanje na koje bih vas molio da mi odgovorite. Drugo, kažete da se radi o trgovinskom sporazumu, povlaštenom trgovinskom sporazumu. Dakle, neće to u mnogome promijeniti pristup tržištima. Radi se više o tome da treba poboljšati suradnju, po pitanju carinskog sustava primjerice. Postoji li mogućnost da se jednoga dana nešto napravi na gospodarskom planu? I još nešto. Vjerujem da se Europska unija treba zalagati zato da dođe do promjena na Kubi, bez obzira prije ili nakon potpisivanja trgovinskog sporazuma. Mislim da se uvijek trebamo usmjeriti na tranziciju i na promjene, a sporazum koji vi e, pregovarate e, trebao bi olakšati poziciju Europske unije u tim vremenima promjene koja će uskoro doći. Vi ste govorili o promjenama i o kontinuitetu. Priroda tog e, sustava je takva da će nekako zabiti u to kanđe, a politički mislim da se taj režim po definiciji ne želi mijenjati. Jednostavno recite koliko je važno usmjeriti se na pitanje ljudskih prava i pokušati izazvati promjene na području ljudskih prava jer to je nešto što je zaista u središtu preokupacije Europske unije. Svakako mi u Europskom parlamentu to priželjkujemo. Znamo da je velik da postoji velik broj disidenata u, e, na Kubi kojima je Europska unija e, dala različite odlučaje, uključujući i nagradu Saharov prije nekoliko godina. I e, možda bi ovi pregovori mogli biti mogućnost za promisanje ljudskih i temeljnih prava. To bi bilo jako dobro. Otvoreno ću reći da sam prilično skeptičan kada se radi o promjeni temeljne prirode kubanskog režima. To je baš kao i u Kini. Međutim, vjerujem da će jedne promjene dovesti do drugih. Što se pak tiče embarga Sjedinjenih američkih država nad Kubom, tu bi me zanimalo vaše mišljenje na čemu se taj embargo temelji. Naime, ako u Sjedinjenim američkim državama dođe do toga da se promijeni predsjednik. Zapravo to nije toliko bitno jer ne odlučuje američki predsjednik o tome, svejedno je to Obama ili Clinton, već američki kongres. E, zanima me kako vi procjenjujete tu situaciju, kako će se situacija razvijati dolaskom novog predsjednika ili pak putem e, kongresa. Hvala, a sada je riječ dajem kolegi Boštinaru. Hvala lijepa. Hvala vam gospodine Leffler na vrlo sveobuhvatnom izlaganju. Zaista, to što ste rekli vrlo je važno kako bismo bolje razumjeli složene aspekte naših odnosa s Kubom. Za početak reći ću da moramo na Kubi vidjeti tri dimenzije. Prvo, odnosi SAD-a i Kube. I točno je da smo povijesno gledali imali bolje pozicije u odnosima s Kubom. Danas je su nas iznenadili koraci što ih je počinila e, Amerika, a isto tako e, prošloga tjedna je e, državni tajnik za pitanje trgovine otišao u Havanu. Isto tako, glavna skupština njenih naroda nekako je okrivila američki kongres da nije ukinuo embargo, što je apsolutno nevjerojatno. I tu se vidi da američka diplomacija zaista želi ojačati odnose s Kubom. Još nešto što se tiče te američke dimenzije. Ne zaboravite da je Obama postupio protiv volje republikanaca u kongresu kao i protiv volje jako prisutnog i moćnog kubanskog lobija. Drugim riječima išao je protiv kongresmena i senatora, što uopće nije bilo lako, međutim se ostvarilo. Još nešto, vrlo je važno imati na umu da Europa ima povijesne odnose s Kubom naročito da ima neke interese i angažmane u odnosu s Kubom, a neke države članice imaju povijesno duge veze s Kubom te su rekle da su spremne da ojačamo odnose s Kubom. Iz tog razloga ne bi smjelo da Europsku uniju iznenade drugi, te da se na više pragmatičan način treba stupiti u odnose s Kubom. Europa mora biti u potpunosti svjesna činjenice da u vrijeme kada se toliko toga mijenja u Latinskoj Americi, da je Kuba jedan od bitnih e, dionika situacije u tom dijelu svijeta, jer je Kuba igrala dosta važnu ulogu. Prema tome, e, na Kubu ne smijemo samo gledati s našim emocijama, već moramo dob, unijeti tu i dobru dozu pragmatizma. Tražimo učinkovitost tamo gdje možemo utjecati na pozitivan način. To može biti pozitivno odnosima ne samo s Kubom, već s cijelom Latinskom Amerikom. I treće, Kuba nije sama. Kuba e, nije samo u koštacu između Sjedinjenih američkih država i e, Kube. Kina je primjerice <clears throat> jako prisutna u današnje vrijeme u Latinskoj Americi. Uvjeren sam da će Kina uskoro biti jako prisutna na Kubi, baš kao i Rusija. Budemo li predugo razmišljali, možda ćemo propustiti priliku za jačanje odnosa s Kubom i da e, to ostvarimo sa tom zemljom koja je bila važna za neke države članice Europske unije. Koliko možemo utjecati na situaciju u Kubi? I moram reći nešto s puno ljubomore. Amerikanci su uspjeli da Kubanci puste na slobodu zatvorenike. Mi nismo. Kako to da je Amerikancima to uspjelo, a mi, nama Evropljenima e, nije uspjelo. Mi smo tu ili zapravo e, doživjeli poraz ili e, barem nismo doživjeli uspjeh. Isto tako, pitam se ne bismo li bolje e, mogli upravljati ekonomskom suradnjom? E, baš kao što je situacija s Brazilom. Htjeli to ili ne htjeli, e, to ste vi spomenuli, a to želim reći i ja. Kubanci su jako dobro i učinkovito se ponijeli za vrijeme epidemije ebole. Imaju dobre stručnjake. E, oni su, ih postali u Afriku i oni dakle imaju manevarski prostor i mogućnost da utječu na regiju i da pridonesu boljoj situaciji u svijetu. i tu Kuba sasvim sigurno ima područje gdje može otvoriti put naprijed. Hvala gospodine Boštonaru, na kraju gospođa Zuber. Hvala. Želim se također zahvaliti gospodinu Lefleru. Susreli smo se s gospodinom Leflerom već mnogo puta, naročito na sastancima Skupštine Eurolata. Uputila bih dva pitanja. Prvo pitanje jest to da živimo sasvim sigurno u povijesnom trenutku. S jedne strane, određene mjere politike više se ne primjenjuju. One koje su dovele do izolacije kubanskog naroda. S našeg stanovišta e, te se politike napuštaju zato što one nisu uspjele, bez obzira kakvi su im bili ciljevi. Dakle, svjedoci smo E, strateških promjena kako od strane Sjedinjenih američkih država, tako i od strane Europske unije. Međutim, činjenica jest da mi želimo postići normalizirani dijalog među ravnopravnih strana. U tom smislu preostaje još e, dvije manjkavosti u tom dijalogu dvije slabe točke. Ako želimo zaista dijalog dvaju ravnopravnih strana, a ne dijalog između jedne strane koja će imati prednost pred drugom. Saslušala sam opis odnosa sa Kubom što nam ga je dao gospodin Leffler. Čini mi se da je Kuba produbila odnose sa Sjedinjenim američkim državama zato što smo mi u osnovi govorili o političkom instrumentu sa važnim simboličkim elementima, međutim, tu nemamo učinkoviti slijed diplomacije u tome. Gospodine Lefler, što vi mislite, <clears throat> kakva mogućnost postoji da se odstupi od zajedničkog stajališta? <clears throat> Što znači ako se odstupi tog zajedničkog europskog stajališta? E, može li komisija dopustiti vijeću ili bilo koje članu vijeća da odstupi od <clears throat> zajedničkog stajališta? Što se pak embarga tiče, još smo jako daleko od toga da se embargo ukine. A odnosi um, Europske unije s Kubom kao i odnosi SAD-a s Kubom, e, moram e, vas pitati što je učinila e, komisija kako bi se taj crvenski embargo ukinuo. Hvala. Hvala gospođo Zuber. <clears throat> Čini se da se nitko više ne javlja za riječ, pa bih rado dao mogućnost da gospodin Lefler sada do najviše 10 do 12 minuta odgovori na sva ova pitanja. Izvolite. Hvala vam lijepo na pitanjima koje ste postavili. Ja ću sad pokušati grupirati ova pitanja u vezi uloge Evropske unije, pregovorima o budućnosti, promjenama dakle, američke politike, interakcijama između američke i evropske politike, zatim razvoju na samom otoku unutar Kube i općenito kako izgleda međunarodni pejsaž u kojem se to sve skupa događa, kakva je dakle trenutno politička scena i situacija. Gospodin Galer, vidite, mi smo imali, mi smo imali zajedničku poziciju i nismo naše ništa zapravo što bi bilo vrijedno prigovora i ništa što je tu se smetalo. Mi znamo da je to de facto već dobro poznata evropska pozicija. I tekst od kojem je ta naša pozicija iznesena govori o tom društvu kako bi mi voljeli vidjeti. I nema tu ništa zapravo posebno dramatično, nego samo recimo opisana je vizija onog društva kakvog mi želimo. Možda samo čovjek neće naravno voditi vanjsku politiku time što je objavio članak u našem službenom glasniku. To je možda neuobičajeno, ali zapravo nije ništa dramatično. Ali kad je vijeće dalo nama mandat za pregovore, i da zapravo uspostavimo politički dijalog, dovedemo do jedne uže suradnje, onda smo znali da su ciljevi da bi bili da se potakne dugoročna promjena i da je to de facto bila mutualizacija onog što nije zajednička nego evropska pozicija. A to je pritom bilo vrlo važno ta mutualizacija. To znači da ste to uzajamno radili na obostranu korist, uz obostrana uvjerenja i na taj način preuzeli stanovite obaveze. Barem da ćete voditi dalje dijalog ka produbljivanju suradnje. Kako ćemo to izvesti? Kako to želimo postići? Mnogi od vas znaju da je sad pred dosta vremena, ne mogu se baš točno sjetiti ko je to točno bio, ali postoje jedan američki novinar koji je karakterizirao evropsku vanjsku politiku kao tiho govore, a pritom nose veliku mrkvu. Ja mislim da je to nešto na što se možemo ponos, ponositi, jer mi nismo dobri sa štapovima i batinama, jer ili štapovi ili batine pucaju, ili ljudi pucaju, a mi to ne volimo mi zapravo sve što činimo, činimo kako bi osigurali da ljudi ne budu povrijeđeni. A dobivanje neka rasprave dobivamo je samo uvjeravanjem naših sugovornika, uvjeravanjem pravim argumentima mi de facto i nemamo nikakvih instrumenata da promjenu potaknemo ili da dovedemo da se ona počne provoditi izvan Europe. Zato nemamo konkretnih instrumenata. Jedino naš razgovor i uvjerenje. Bez obzira o kojoj zemlje riječ, mi ne možemo ništa učiniti za te ljude u toj zemlji. Mi ih možemo samo razgovorom i našim argumentima potaknu da sami nešto učine za sebe. Tako je to i sa Kubom. A vidim i čitav niz drugih država na svijetu u kojima isto postoje zapravo dugo, već dugo su na vlasti vlade koje predstavljaju samo jednu jedinu stranku. Dakle, i Evropska unija nije nikada dobila nekih posebnih prigovora ni od strane parlamenta ni bilo kog drugog unutar Unije što je tamo imala svoju metodu rada i djelovanja na te ljude i na te zemlje, na te političke aktere da se polako promijeni i da krenu putem demokratizacije. Naravno, ako krećemo, otvaramo politički da, dijalog kako bi postigli ugovor o, suradnji, onda to, kao što je rekla gospođa Koradek, radimo u duhu partnerstva, pri čemu je to dosta teško s obzirom da Evropska unija na jednoj strani ima 500 milijuna stanovnika, a s druge strane Kuba sa svojih 10 milijuna. Ali mi to činimo u duhu poštovanja uzajamno kao u tom smislu smo ravnopravni partneri. I mi naravno uvijek stojimo za svojim stojimo iza svojih načela i iza svojih temeljnih vrijednosti. Jedna od naših osnovnih vrijednosti je upravo da damo i pružimo mogućnost ljudima da iskažu i iznesu svoje mišljenje. Jer smatramo da je upravo to najbolji put da se potaknu i započnu promjene u svakom društvu, korijenite promjene. I tako ćemo isto i u dijalogu sa Kubom postupati i postupamo ciljajući da postignemo ugovor o suradnji. Kao i mi pokušavamo dopreti do što je više moguće dijelova kubanskog društva, ali uvijek s puno poštovanja i unutar okvira zakonskih. Ni u kom slučaju kršeći bilo koje zakone i ni u kom slučaju ništa tajno iza leđa. Sada, pitanje približavanja SAD-a i Kube. Kao što sam vam rekao u uvodu, to mi smatramo da je jako dobro, dobro za Kubu, dobro za SAD, mi to možemo samo pozdraviti. To je dobro za u širem smislu zapadnu hemisferu i dobro je i za nas kroz to. U nekoj mjeri bi možemo reći da je to otežava naše pregovore, zato što to daje prilično eh, povjere, dakle u sigurnosti uljeva našim sugovornicama na Kubi da su na dobrom mjestu i da su u pravu. Sasvim sigurno više vjeruju u sebe i svoje pozicije nego što su to činili prije godinu dana. Ali naravno, bez obzira na to otežavajuće okolnosti, bez obzira što nam to previše vremena u Havani odnosi kod naših pregovora. S druge strane, je potpuno jasno da ono što je SAD učinio kod, s Kubom je to da su ponovno uspostavili diplomatske odnose i da je to dobro. I kao što ste vi rekli, predsjedavajući svom uvodu, E, Evropska unija sa Kubom ima diplomatske odnose već gotovo 30 godina, a većina naših zemalja članica još puno duže od toga. Međutim, pritom postoje različite razine tih odnosa. Ako pogledate s jedne strane venezuelansku naftu i kamo to ide, Evropska unija je sigurno najveći trgovinski partner Kube, najveći investitor u Kubi, i stoga najvažniji gospodarski partner kod bilo kakve promjene i reforme njihovog gospodarstva i njihovog cjelokupnog sustava. I to je slučaj i to će ostati još dosta dugo vremena slučaj. I isto tako je jasno dok se Kuba polako primiče bližim i užim odnosima s SAD-om i dok se analiziraju izgledi onoga što bi jedan odnos izvan trenutnog embarga američkog, kako bi taj odnos sa Amerikom mogao izgledati, što bi mogao sve donijeti. Oni su dakle abstrahirani od toga potpuno svjesni da je u povijesti 21. stoljeća su prvu po, dakle 20. stoljeća, prvu polovinu stoljeća bili uglavnom ovisni o tom susjedu, a drugu polovinu tog stoljeća bili ovisni od drugoj sili svjetskoj koja je puno dalje od njih. I jedna i druga svjetska sila su zapravo Kubu ostavili na cjedilu, iznevjerili su je. I prema tome mislimo da sada kad oni razmatraju i razmišljaju o svojoj budućnosti, sigurno neće sve svoje nade staviti, položiti i usmjeriti na isto mjesto, u istu zemlju, neće dakle nositi sva jaja u jednoj košari, jer vide i svjesni su da je potrebno da imaju i druge partnere, to nekog kog poznaju, nekog kome sve u svemu vjeruju. Pa stoga i ne mislim da, ne, da mi trebamo brinuti kako će Kuba izgubiti interes za približavanje Evropskoj uniji Danije i daljnje približavanje nama zbog svojih odnosa prema SAD-u ili Rusiji. Ne, oni trebaju još puno, puno, i evo Rusija konkretno, a i Kina kad ste ju već spomenuli, treba još puno, puno toga učiniti da bi se vratili na pozicije povjerenja koje su imali prije 20 i nešto godina u Kubi. A što se tiče Kine, mi sve to pozdravljamo i kao partnera koji će investirati, čak i partnera za suradnju sa Kubom. Mislimo da je to jako dobra vijest jer mi smatramo da ima dovoljno mjesta za sve nas. I zbog toga ne mislimo da postoji mjesta ili razloga za zabrinutost. Što se tiče dvostruke tranzicije o kojoj je govorila Madame Sarne, gospodarske i demokratske. Doista, to je točno i mislim da su one apsolutno povezane, tranzicija gospodarstva i tranzicija političkog sustava i čitavog društva kroz to. I mislim da jedna bez druge tranzicije nema puno izgleda za uspjeh, da su toliko međusobno povezane. I mislim da je o jednoj ovdje ove druge. I kubanske vlasti što misle? a to je onaj dio kontinuiteta o kom smo govorili, kubanska vlasti vjeruju da mogu modernizirati trenutni sustav, učiniti ga učinkovitim, puno dinamičnim, stvoriti više radnih mjesta i postati konkurentnim na svjetskom tržištu, a da pritom politički gledano ne mijenjaju temelje poretka i uređenje svog društva. Mislim da postoje mnogi na svijetu koji bi ih eh, tješili i podržavali u tom uvjerenju kako se nama sad čini. Ali mi tako ne mislimo, dobro, jer možda su naše vizije naravno određene i našim iskustvima. Mi pokušavamo ohrabriti nove načine razmišljanja, nove načine djelovanja i rada, primjerice u našim poljoprivrednim proizvodima kojima radimo sa različitim zadrugama, i tu pokušavamo osigurati da zadruge dobiju što više prostora za samostalno djelovanje i to na lokalnoj razini, samostalno donošenje odluka kako bi sami preuzeli svoju e, odgovornost, ne samo za svoju proizvodnju, nego i za svoju prodaju. Ali to je jedan dugi, duga staza i dugi put do kojeg trebaš puno proći, ali kao što vidite, različite su iskustva. Put na političkom, na političkoj strani je još duži. Trenutno postoje promjene koje su počele i koje traju. Evo recimo sad se mijenja izborni zakon i čak struktura za reprezentantska, dakle zastupnička predstavljanja naroda. Što naravno kratkoročno gledano neće se još dovršiti, neće dovesti do konkretnih rezultata koji bi bili nalek na ono na što smo mi navikli. Ali to unatoč tome predstavlja mogućnost, šansu, ako ništa drugo, ono bar šansu da se povede javna rasprava o tome kuda društvo želi otići. Ja mislim da jedna od najfundamentalnijih stvari za nas je da se potrudimo kako bi upravo stvorili i proširili taj prostor za javnu raspravu na Kubi i to upravo u interesu samog kubanskog društva. Tako da se i kod njih otvoreno može i glasno razgovarati kako žele oblikovati svoju budućnost, kamo žele ići, što bi im što donijelo. I to bi naravno pripomoglo i našem našoj agendi. Mi im pomažemo to i na, da to postignu i na političkom i na gospodarskom planu. Gospodin Milan Monje spomenuo ovaj gospodarski stup ali kao što sam već rekao, to nije u pitanju preferencijalni sporazum, jer to nisu nikad od nas ni tražili. Dakle, nije riječ o posebnim preferencijalima. I znate, vrlo uvijek je teže upravo s jednom državom u takvoj situaciji sklopiti trgovinske sporazume, ali taj o kome mi govorimo je sporazum koji bi osigurao da investitori mogu produktivno plasirati svoja sredstva i biti mirni i sigurni da se pravila igre neće preko noći drastično promijeniti jer vidite postoji novi zakon o investicijama koji je pred malo više od godinu dana donesen na Kubi. To je bio prvi veliki važni korak, ali treba dati još jače strukture kao neku vrst pravne sigurnosti za te investicije i za takvu vrstu suradnje. Postoje jasno i olakšavanje trgovine i to je i pomoć kubanskim gospodarskim akterima, uključujući nove neovisne ili poluneovisne aktere kako bi oni iskoristili ono što im se u Europi nudi na bolje način nego što su to mogli dosad. Da bi recimo i bolje upoznali europsko tržište, europske potrošače i sav naš set zakona koji to regulira, kako bi se mogla zajamčiti kontinuitet i kvaliteta kako bi mogli zadovoljiti očekivanja europskog tržišta. Dakle, to su područja u kojima mi možemo puno njima pomoći. To su područja koja ujedno grade i izgrađuju mostove povjerenja i sa kubanskom administracijom, krenuši od same tehničke razine pa polako do same razine donošenja političkih odluka, koje se onda mogu opet u uliti u naš dijalog koji je kontinuirano otvoren i koji bi doveo do novih strukturnih i dubinskih promjena kubanskog društva, naravno kubanskog gospodarstva. To će jasno jako puno vremena potrebati, međutim mi smo strpljivi i spremni smo puno više biti i dugo čekati da dođe do jedne modernizacije opće i gospodarstva i društva u interesu kubanskog naroda. Hvala lijepo gospodine Lesler, hvala lijepo dragi kolege na vašim doprinosima. Mislim da je to sve bio jedan vrlo korisna razmjena mišljenja o trenutnom stanju odnosa između Europske unije i Kube i to u kontekstu naravno i promijenjenih odnosa SAD-a Kube i jedan opis e, petog pete runde pregovora koje je Evropske unije i Kube, koja je upravo nedavno dovršena Kubi pod vodstvom gospodina Lefreva se odvao. Mislim da je jako važno za nas e, vidjeti, jer to je bitno. Dakle, čitava ta tema je bitna naravno i u regionalnom kontekstu i to se i kao što ste vi sve spomenuli, to, je i to se potiče u proračunskim mjerama Europske unije, dakle u proračunskim izdvajanjima za sljedeću godinu. Tu je predviđen čitav niz, dakle solidna suma sredstava, kako bi se taj dijalog i taj, ta runda pregovora s Kubom još dalje poticala. Hvala lijepo, dragi kolege, ovo je za sad sve. Sutra ujutro se um, nalazimo na temi Europska unija Kina i glasanje.